Kolegi, molim vas da sjednemo, zauzmemo svoje mjesta i prelazimo točku sedma. Tu se radi o razmjeni gledišta o napretku pitanju pokazatelja, odnosno ciljeva održivog razvoja. To je jedna od naših jedan od naših strateških prioriteta, točka o kojoj ćemo danas razgovarati u okviru ciljeva održivog razvoja, SDG-a, tiče se indikatora, odnosno pokazatelja kada naše izaslanstvo bilo u Njujorku, prošlog rujna za usvajanje cilja održivog razvoja, upoznali smo gospodina Žana Pullingera koji je danas naš gost. Kolege, molim vas, ako se želite sastajati, molim vas da to radite negdje drugdje. E, molim vas, vi koji e, sastančite u dnu dvorane, molim vas da to radite drugdje ili tiše razgovarate kako bismo mogli omogućiti govornicima da to rade na valjan način. Dakle, kad smo bili u Njorku, upoznali smo gospodina Pulinđera koji je bio, dakle, e, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Ujedinjene kraljevine i on je predsjedao 46. E, zasjedanjem e, UN odbora za statistiku, dakle bavio se blisko pitanjem ciljeva državnog razvoja i indikatora, jer bilo je lako usvojiti 76 ciljeva, ali sve pod teme morale su biti zadovoljene, a kako e, to napraviti, pa morali smo znati kako to mjeriti sve u narednim godinama, tako da mi je čast e, ugostiti ga. On je tu sa Barbarom Peši Montero, e, ravnateljicom UNDP-eva ureda u Briselu. Jako nam je drago što su oboje tu danas. Započet ćemo sa naslovom gospodina Pulinđera koji će nam govoriti nešto o svom dosadašnjem radu, govorit će o indikatorima, o eventualnim problemima, te o svom daljem radu. Izvolite, John. Najljepša hvala. Velika je čast eh, sudjelovati u vašem radu na vašem domaćem terenu. No, najprije želim se osvrnuti na sastanak koji je održan u Njujorku Dakle, ja sam sastao s odborom eh, tijekom vikenda, odmah nakon eh, eh, opće skupštine, kada su usvojeni ciljevi za održi razvoj. To su bili nevjerojatnih par dana, svi koji su tamo nazočili i vjerujem da slažu s tim stavom. Za mene su se dvije stvari izdvajale u toj diskusiji. Prva je bila politička ambicija i predanost tom radu glede e, agende za 2030. A drugo je bilo jako relevantno za ovo pitanje, to je ideja da se svijest da se radilo o trenutku koji je na početku revolucije podat, podataka i ako smo svjesni toga, onda ćemo bolje shvatiti koji je ulog ovoga u budućnosti. Dakle, kao što je predsjednica rekla, ja sam tada bio predsjedatelj UN-ovog e, odbora za statistiku, a to je bilo tijelo koje je e, glavna skupština od koje je zatražila da se ponude ponde statistički pokazatelj za svaki cilj, za svaku agendu. Kolegica iz Brazila je sada predsjedateljica, a ja sam sada potpredsjednik. U trećem mjesecu 2015 te un odbor se bavio dakle razvojem, dobio zadatak za razvijanje indikatora. Imali smo dvije, e, dva cilja. Prvi je tehnički, e, tehnički kako odrediti indikatora, drugo izgradnju osposobljavanje za e, taj posao. Znam da je ovaj odbor zainteresiran za oba ta elementa, tako da ću obrati oba. Kao prvo, indikatori pokazatelji. Na sastanku u ožujku 2015. godine naš odbor je stvorio e, međuinstitucionalnu e, odbor stručnjaka kojim smo su bili predsjedali e, i taj odbor je napravio nevjerojatan posao u jako kratkom vremenu u kojem je sudjelovao, u čim radu je sudjelovao veliki broj ljudi. Imali smo nekoliko rundi konzultacija i predstavljen paket od 231 e, pokazatelj u trećem mjesecu ove godine. Taj paket e, je bio e, praktični početak na kojem se trebalo raditi narednih godinu dana i sada je taj paket usvojen u onom sustavu i onda će ga se razmatrati na forumu na viskoj razini no, ja ću se baviti ovim tehničkim e, aspektom e, na kojem su usredočeni moji kolege. Dakle, radni plan koji je pred nama e, podrazumijeva kategorizaciju pokazatelja i gdje se vidi koliko treba vremena za njihov razvoj, koliko su prikladni kao pokazatelji ciljeva, da li su dogovorene definicije već na postojeće, da li postoje određeni podaci s tim. Kako bi se pomoglo u tome, ekspertna skupina osnovala određene podskupine. Jedna se bavi E, analizom podataka. Znam da je ovaj odbor jako zainteresiran za to. Svi relevantni indikatori morat će biti raslojeni po ključnim karakteristikama, dakle prihodi, e, spol, etnička pripadnost, e, migracijski status, geolokacije i tako dalje. Sve njih treba uzeti razmatranje i samo njihovim nabrajanjem vidimo da je potrebno analizirati jako brojne statističke podatke. Još jedna poskupina bavi se međusobnim sponama. Da li jedan niz pokazatelja može pomoći rješavanju nekolicine ciljeva? Ovo je osobito konkretno točno za neke demografske pokazatelje. Druga skupina bavi se prijenosom podataka. Tu se razvija SDMX, koji je sustav koji je usvojen u Europskoj uniji, ali i drugdje i on omogućuje da se prikupe različiti podaci, dakle može se izvješćivati o njima na raznim razinama, globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i tako dalje. Još jedna skupina e, se bavi geoprostornim podacima, što je jako važno također za nas. Dakle, razmatra se o tome kako kako sa UN-om e, i UNDP-om, stručnim tijelima, svjetskom zdravstvenom organizacijom, e, svjetskom organizacijom rada, svjetskom bankom i raznim akterima, globalnim, regionalnim, surađivati i radeći e, s njima, tu, s njima rade i akademskim stručni milje i, vladne, i udruge, nevladne udruge i drugi. Statistik, Ured za statistiku un će i dalje nastaviti raditi s ovim i u trećem mjesecu 2017. godine imamo sljedeći sasnak. Toliko što se tiče indikatora. Sada glede e, mogućnosti. Dakle, u našoj e, filozofiji dakle, cilja za državi razvoj e, postoje jedan važan element, a to je financiranje. Tu imamo dakle jako veliku potrebu za e, raslenim e, podacima. Tu su određeni prioriteti koji se tiču dakle e, određenih e, zemalja kao što su izolirane zemlje, otočne države i slični. U prošlog mjeseca se razmatralo pitanje u Yorku o, o ovim informacijama i e, mi smo uvjedili da postoji velika razlika u ovim e, pokazateljima, 231 pokazateljem i mogućnosti dolaska do ovih podatka. To je velika diskrepancija, osobito u, među ovim državama koje sam spomenuo, dakle otočnim, izoliranim i sličnim. 2015. godine komisija je e, uspostavila jedno povjerenstvo kojim predsjeda kolega iz obal Vilokosti koja je zadužena za razvoj partnerstva, koordinacije i razvoja e, kapaciteta za naredno razdoblje. I na temelju tog rada imamo, došli smo do četiri zaključka. Kao prvo postoji potreba da se ulaže u nacionalni sustav statističke obrade podataka koji će dalje igrati ključnu ulogu u dostavljanju ključnih e, podataka za održivi razvoj. Oni trebaju ući u e, podatkovnu e, zajednicu koji koriste podatke za e, mjerenje različitih stvari koji su od velikog značaja za lokalni, za sektor usluga i za nacionalno planiranje. I dalje treba prikupljati podatke na tradicionalan način a neke možemo, e, do nekih informacija možemo doći samo kroz tradicionalne izvore. Za druge stvari moramo i najsu, možemo koristiti najsuvremenije tehnologije. Drugi zaključak do koji smo došli je sljedeće, ovo je nešto što, je, što već e, zna ovaj odbor, a to je potreba da za izgradnjom analitičkih e, sposobnosti pri vladama. To će omogućiti da vlade budu koriste pod, statističke podatke na najbolji mogući način. Tu je cilj dakle da se dođe do najboljih mogućih statističkih podataka. Treći zaključak jeste široko e, partnerstvo koje će uključiti privatni sektor civilno društvo i ja bih ovdje se zalagao za e, otvoren e, način suradnje gdje će institucije imati mogućnosti poticaj e, da pomažu e, agent za 2030. Naime, ako se e, nedovoljni resursi budu na neadekvatan način koristili, onda nećemo ostvariti ciljeve. Konačno, čini mi se da se razvoj da je razvoj sposobnosti jako važna stvar, među njima je i mogućnost da se prenosi znanje. Teške probleme treba rješavati samo jednom. Organizacije koje su usredočene na nove ciljeve zaprijeđuju posebnu pomoć e, i financiranje od međunarodne zajednice. Cilj jeste da se doista razviju e, održive sposobnosti u svim nacijama. U Ujedinjenoj kraljevini mi uspostavljamo nešto nazivamo e, kampus za podatke, a tu je ta cilj, taj cilj glavni. Dakle, razvijanje takvih institucija i njihovo međusobno povezivanje može pomoći ovim prethodnim trima e, zaključcima koje sam spomenuo. Znam da je ovo bilo dosta tehnički predstavljeno, ali nadam se da je to od pomoći za ovaj odbor i sa velikim zadovoljstvom ću odgovoriti na vaša pitanja i saslušati što imate za reći. Najviše hvala. Najviše hvala predajem sada riječ Barbari Pešimonte koja nam možda može reći što je sljedeće glede politike koji su sljedeći koraci glede e, ciljeva održivog razvoja kako bismo mogli sagledati u potpunosti sliku dakle iz, e, glede statistike i glede politike. Izvoli Barbara. Hvala dakle, zadovoljstvo biti opet u ovom e, domu. To moram reći. Dakle, ovo je razgovor koji diskusija koju, koju permanentno nadziremo jedni i drugi i gledamo kako možemo dati svoj doprinos na najbolji mogući način. Kao što sam rekla, zadnji put prošle godine kada smo se susreli, tu se radilo o ostvarivanju ciljeva i tada je Europska unija bila doista na e, čelu povorke, a sada se radi o sporazumima statistikama. Dakle, ono što želimo raditi jeste nastaviti zadržati taj ritam i očuvati tu pozitivnu energiju koja je prošle godine e, mobilizirana da i dalje ostvaruje polučuje pozitivni rezultat na terenu. U biti vidjeli smo da nekoliko europskih zemalja dobro sagledava što to sve znači. Dakle, to je bio jedan od naših zaključaka na zadnjem sastanku, a to je da su postoje dvije, tri velike razlike sa ciljima održivog razvoja spram 15 ciljeva. Dakle, glavni i najveća razlika je da su sad oni univerzalne prirode, što ima svog, svoj e, utjecaj na činjenicu da sve žene, e, zemlje žele e, sudjelovati u tome i postoje statistike koje mogu biti uspoređivane po kontinentama i zemljama. Drugo, ovi ciljevi su puno, novi ciljevi su puno ambiciozniji, što među njima je i cilj da se da nitko ne ostavlja na začelju, što znači da nitko ne može biti ostavljen e, i ne, ne uključen u tu statistiku. Evo vam jedan primjer. Na primjer, e, romska zajednica u Europi ne postoji u brojnim nacionalnim zavodima za statistiku, a oni su sigurno E, jedna od onih zajednica koju nitko ne želi izostaviti. Dakle, politika se treba razvijati, razvija se i te ljude treba uključiti, e, a prvi način da se to napravi je da ih se uključi u statističku obradu i onda se može vidjeti da li se napreduje, da li njihovi uvjeti života se poboljšavaju i prilagoditi dakle političke e, mjere tome. Postoji još jedan ključni element, dakle, statistički okvir je nešto što, na čemu se radi i kao što rekao, on je od ključnog značaja, no imat ćemo i forum u srpnju na kojem ćemo početi raspravljati o tim pitanjima na drža, raznim država. Četiri europske države će e, dragovoljno predstaviti svoje izvješća. Jedna od njih je Njemačka, druga Francuska, Finska i Estonija, ako se ne varam je četvrta. Dakle, u biti imamo 20 država koje će dragovoljno presjeti svoje izvješće se ukupno. To su inicijalna izvješća jer vidjet ćete da se tek dogovorilo o okviru, tako da će države početi tu razgovarati o tome što će se napraviti dalje. No, ovaj forum, ovaj skup je od ključnog značaja za nas jer će on pružiti dobar primjer onoga što se radi i što se dešava. Jedan od dobrih primjera onoga što se dešava e, jest je od ključnog značaja dakle vidjeti da Francuska i Njemačka pokazuju da je agenda e, ciljeva održivog razvoja relevantna stvar za Europu i da nam pokazuju kako će to uključiti u svoj rad, to je jako važna stvar i želim vas potaknuti da potičete svoje vlade i ministarstva da se radi na tome, jer ovaj forum će biti popraćen trodnevnim sastancima, ministarskim sastancima i čini mi se da postoji dojam u Europskoj uniji da ciljevi održivog razvoja nisu od ključnog značaja za samu Europu, ali to je u biti jako važno i za Europu. Ne smijete zaboraviti da cilje održivog zadrži razvoj i agenda za 2030 tu se bave održivom proizvodnjom, održivom potrošnjom, o energiji, energetici, o uključivosti, o zapošljavanju. Sve te teme su jako relevantne za Europu, dakle tu se radi i o rodnim pitanjima i tako dalje. Dakle, tu su brojne stvari koje treba odmah u startu odrediti i mogu biti od koristi i za Europu i između ostalog Europa treba vidjeti koji su izazovi s kojima će biti suočena i kako rješavati sve te potencijalne probleme. Dakle, kao što rekoh, e, taj forum će biti ključni sastanak. Naravno, očekivanja e, spram forma nisu na najviše razni jer mi tu tek pokrećemo postupak, to je inicijalni sastanak. Dakle, ovdje imamo i dosta eksperimentalnih pristupa, što je dobro, jer treba naći nešto što je, što je funkcionalno i dobiti povratne informacije od jednih i od drugih. Dakle, cilj je isto tako da vidimo kako e, države funkcioniraju, što imaju, čim raspolažu, što im još treba kako bi razvijali sva ta izvješća. I nekolicina država je čak već počela raditi na tome i dopustite da vam kažem da i brojne e, e, razvijene zemlje E, primaju dakle pomažu im druge zemlje, zemlje kao i Ekvador, Laos, Alžir i tako dalje, koje analiziraju svoje statističke baze podataka da vide što od onoga svega što imaju, što je korisno, a što još treba napraviti kako bi mogli predstaviti svoje izvješća na primjer, evo, u, Južnoj Americi, Kolumbija može biti, od, e, može biti primjer za brojne druge zemlje. Dakle, sudjelo na tom forumu je jako zanimljivo, korisno, konstruktivno. E, Rek smo, tako, rečeno je također da su jedni narodi mjesto na kojima se raspravlja svim tim temama, ali to je također mjesto na iz kojeg se podržava te brojne zemlje. Imamo jedan sustav koji zove MAPS, koji se bavi prenosom e, u nacionalne sustave iz programa statistika i tu se pomaže, dakle, ubrza, e, provedba svih tih e, dogovorenih mjera i imamo jedan pilot projekt sa 20 država, dakle tu gledamo, provjeramo što je to što oni rade i da li mi, da li mi možemo dati pružiti pomoć kako bi ubrzao taj postupak i tu dakle imamo otvoren dijalog e, sa komisijom i sa Europsko službo djelovanje jer kao što znate komunikacija će uskoro biti objavljena tako da se nadam da će e, poučci biti e, od velike koristi. Evo zaključno želim samo ponoviti nešto što sam već ranije rekla. Mislim da je to doista važno. S obzirom da su cilje za državi razvoj jako važni, potrebni su nam drugačiji partnerstva, To se ne radi samo o vladama, tu treba i različiti sektor uključiti, privatni sektor, e, medije i parlamente. Zato je od velikog značaja biti s vama. Parlament će morati odabravati proračune i gledat će što se dešava i oni su jedno od najboljih mogućih mjesta za raspravu i razmjen gledišta među socijalnim terima. Mi ćemo imati u lipnju kampanju za cilj razvoja i tu ćemo imati jako važna stvar Statistika, to nisu samo brojke, tu su ljudi. Tu se govori o ženama, o mladima, o starima. I tu se govori o gospodarstvu, o stvarnom životu, o stvarnosti. To mora proći kroz tehnički kalup, ali tu su ljudi. I E, budite sigurni da ćemo mi na tom sastanku IDD-a e, razgovarati e, na najbolji mogući način i budite sigurni da statistike u budućnosti neće biti samo dosadni elaboriranje brojeva već to će morati biti puno življe vidjet će se, morat, mislim, postoje se puno inventivnije i treba vidjeti kako se koriste postojeće današnje metodologije kako bi se doista razumjelo stvarnost ljudi i kako bi se kako bi se učinilo da svi sudjeluju aktivno u tome. Hvala. Hvala lijepa. Koje kolege su htjeli uzeti riječ? Marija Elišlajen i onda Marija. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa predsjednice i hvala isto tako obama predsjednicima i gospodinu i madam što su ovdje i želim to pozdraviti, vaš e, bivanje ovdje i dolazak ovamo, a isto tako i vaše predstavljanje u Njorku. Izuzetno je važno čuti jer mislimo da je to zaista od najveće važnosti za nas. U ovom odboru smo uvijek isticali izuzetno važnost vašeg vrlo škakljivog posla i čekali smo rezultate vašeg rada. I na neki način um, sjetit će se da smo postavljali vrlo teška pitanja, a želim nastaviti sa upravo tom tradicijom postavljanja teških pitanja. Jedno od tih pitanja je kako je teško bilo raditi na indikatorima kao tehničari, kada svi mi znamo da zapravo postoji jedan izuzetno jaka, snažna politička implikacija kad je god riječ o indikatorima. Kako se to odigravalo u ukupnom procesu, u vašem poslu koje ste obavili, a to me pak dovodi do, i do drugog pitanja koje bih željela postaviti nakon devet mjeseci i nakon što smo se zadnji puta vidjeli, kakva je vaša percepcija, kako ste uspjeli na neki način uspjeli usprko ovih e, političkih implikacija ostati na tehničkoj razini i koliko teško mislite, koliko je čvrsta e, prijedlog da se nastavi e, sa političkim forumom, a onda moguće isto tako i sa UNGA-om. Još nešto vrlo važno što ste kazali, a to su dezagregirani podaci. Svi znamo nazočni ovdje da ukoliko ih ne možemo izmjeriti, onda zapravo ovi podaci ne postoji. To postoji nevidljivi podaci i izuzetno je važno kada govorimo o e, rodnoj ravnopravnosti, odnosno o svim tematikama vezano uz rodnost koje ste stavili kao specifičan cilj, a isto tako i kada je riječ o nejednakosti. Važno je stoga imati upravo ovakve podatke. Moje pitanje s tim u vezi je, vi ste u Njorku, a i ovdje istaknuli kako e, je zapravo bio nazočnost na ovim procesima kada eto, e, nevladene organizacije, civilno društvo, e, svi oni koji su bili uključeni Mislim da je jako važno, a isto tako i u prikupljanju podataka, da se i ove skupine uključe. Naravno, točno je da moramo učiniti sve e, u izgradnju e, kapaciteta, u e, izgradnju ovih i prikupljanju podataka, jer neke države još uvijek nemaju dovoljno mehanizama za prikupljanje podataka. Mislim da i neke vlade nemaju čak možda ni interes biti bolji u prikupljanju podataka, jer kada imate podatke, to vi znate bolje od mene, tada vidite zapravo suštinu problema. I vidjet ćete isto tako da možda netko nije dovoljno učinio u jednom ili drugom postavljenom cilju. I koliko mislite da je zapravo uključivanje i civilnog društva i nevladnih organizacija u prikupljanje samih podataka. Još nešto što, eto, gospođa Pizamontero je istaknula, mi smo postavili pitanje od prvoga dana o implementacijskom procesu. Dakle, Isto tako kada je ovo e, u Njorku ova tema bila postavljena, znači ko je implementacijski koraci, treba nam jedan evropski okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja. A evo sada od 28 članica mora imati svoju ulogu. Želimo igrati tu ulogu i kao parlament, kao 29. strana i želimo isto tako biti, nadzirati samo implementaciju svih ovih ciljeva isto tako i promovirajući univerzalnost koja je možda isto tako i najinovativniji aspekt ove agende. A isto tako i sam pristup s ciljevima, a isto tako i prekid šutnje kada je riječ o različitim odborima i različitim ograncima unutar same komisije. Hvala vam lijepa. Hvala. Znam da je predstavnik komisije, ne znam da li je predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje koji će vam kasnije možda kazati što se odvija u komisiji. Imali smo raspravu s strasbourgu na zajednim zasjedanju, a isto tako smo vidjeli eh, osjetljivost problema. Povjerenik Cimermans je govorio o ciljevima održivog razvoja a možda evo upravo pitanje koje bih želio uputiti e, komisiji i svi kolege koji žele sudjelovati u raspravi da čujemo nešto. Evo, e, upozoravam komisiju da ću vam evo e, za nekoliko sekundi. Marija Hojbul i onda kolegica Sančese. Hvala vam lijepa. Gospođa Peši Monteri, vi ste... Evo, pričekat ću da stavite slušalice. Vi ste govorili o tome da Europa mora realizirati postavljene ciljeve. E, da, svakako Europa mora odmah i smjesta mjesta realizirati, a i moje pitanje je povezano s time. Ne samo na onim poljima gdje nismo još dovoljno e, održivog proizvodnje. Vi ste govorili o rodnom problemu. Postoje zaista velik broj pitanja koje moramo u Evropi obraditi. Ali isto tako e, postoje indikatori gdje imamo i samo političku Menzi o kojoj je govorila i Elis Schlein kada je riječ o našim trgovinskim sporazumima na način kako se ponašamo prema stvarima koje možda ne govore o, o suzbijanju naše održivosti, već koje će se odraziti na drugu stranu i njihovu održavost Da li će se i ovdje prikupljati indikatori kako bi se vidjeli što, koje utjecaje ima sve ono što mi u Europi činimo ima na ostale regije u Europi i na njihov rad i na njihovo postizanje ciljeva održivog razvoja. Hvala, Lola Sanchez. Hvala lijepo, Linda. Ja bih, e, ne samo pitanje, možda promišljanje koje sam htjela ovdje iznijeti, a sama agenda je nešto što je univerzalno. Europska unija mora na neki način biti i dobar primjer svega mora postaviti taj primjer kao uzor e, i pokazati kako se konkretnim politikama ostvariti ove ciljeve. Nije puno toga izašlo e, iz plenarne sjednice, mi smo imali rezoluciju, a htjeli smo vidjeti konkretne korake, to smo naveli u rezoluciji. Četiri točke smo istaknuli, pri tome trebamo jaku vodeću ulogu kako bi ova agenda napredovala, treba nam jasna strategija kako bi se agenda i realizirala. Osim toga moramo imati i dovoljno financijskih sredstava kako bi se ciljevi postigli, a isto tako i provedbeni proces i proces realizacije mora biti prodobljen. Civilno društvo mora biti uključeno, kao što je kolegica istaknula, dakle, koja igra izuzetno važnu ulogu u svemu tome. Pored toga, e, važni e, ključni kriteriji e, kada je riječ o, o ostvarivanju ciljeva učinkovitost, na prvome mjestu, mislim, toga da je jako važno da bismo svakako trebali imati i nadzorni mehanizam koji se može koristiti u pojedinim članicama. Moramo pogledati same indikatore, moramo uključiti same nacionalne države, ne samo naša organizacija, odnosno na višoj razini, već i lokalno. Znamo da je to povezano s troškovima i znamo isto tako da je potrebno da se iskoriste sve moguće resursi i sva moguća sredstva kako bi se ciljevi ostvarili. Za to sve je potrebna jedna značajna mobilizacija i na nacionalnoj razini. Osim toga, koje je vaše mišljenje? Što bi još moglo biti od pomoći i od koristi za zemlje južne članice koje moraju provoditi ovaj monitoring? Ne samo interno, to mora biti eksterna organizacija i članice koje same moraju paziti kako se sami cijeli realiziraju. Hvala lijepa. Da li još netko? Gospodin Venta. Hvala lijepa, hvala na svim podacima koje ste danas prezentirali pred nama. Kao što znamo, postoji određeni indikatori vezano uz ciljeve održivog razvoja, a koji se zasnivaju na pouzdanim podacima. A isto tako je znamo da 72 e, dvije članice UN-a, 193, E, od 193 nisu prikupili niti jedan podatak e, koji se tiče siromaštva. A isto tako i onih e, slojeva stanovništva koji žive ispod razine dostojanstva, odnosno siromaštva. Govorimo isto tako i o nestabilnim političkim okolnostima. Stoga moje pitanje je što ćemo učiniti ukoliko nam nemamo na raspolaganju takve podatke i ako članice ne donose podatke UN-a i ukoliko ne prikupljaju podatke, što znači da ako netko ne surađuje, što se događa u konačnici? Da li postoje bilo kakav način da se e, prisilno prikupe podaci? Kako osiguravate dakle, aktualizaciju samih podataka i točnost samih podataka? Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Da Europska komisija Zabeta Merlo kao predstavnica komisije daj vam riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala što ste nas uključili u ovu raspravu koja je izuzetno zanimljiva. Mišljenja smo da je prihvaćanje samog izvješća e, interagencije vezano uz ciljeve održivog razvoja, e, dakle i vezano uz e, Ujedinjen narodo je izuzetno važan korak naprijed u implementiranju agende 20, 2030. godine. Velika je nada da će isto tako biti podržana i od strane Ekosoka i Opće skupštine Ujedinih naroda budućnosti. Isto tako vjerujemo da je liste samih indikatora je uistinu dobra osnovica započeti sam posao prema ciljevima održivog razvoja. Isto tako nam je drago što izvješće inteligencije i ekspertne skupine e, na neki način kontinuirano radi na indikatorima, kao što je rečeno, neke metodologije i neki pristupačnost podacima, postoje još neke nedoumice, morat će biti nekih tehničkih preinaka kako bi se ove indikatore prilagodili i kada bismo imali na raspolaganju u buduću metodologiju prikupljanja podataka u budućnosti. Što se tiče razvojnih eh, perspektiva, Izuzetno smo fokusirani na potrebi, kao što je rečeno, da se dobije dizagregacija samih podataka, jako je važno ukoliko želimo biti ozbiljni i ukoliko na neki način ne želimo u budućnosti isključiti nikoga iz ovih ciljeva održivog razvoja. Također smo svjesni samih e, podataka i njihove zastupljenosti znači i kapaciteta u državama u razvoju i prikupljanja podataka, moramo ih ojačati i ojačati naš pristup e, u svim onim državama koji bi trebali sudjelovati u tome jer je i u, i u tim državama jako važno sudjelovanje u samom projektu. Kao što je opisano, moramo se fokusirati ni na koji način isključivati nacionalne e, službene statistike te isto tako u korištenju podataka, te isto tako na neki način e, inkluzivni proces samih e, podataka na europskoj razini. To je jako važno. U budućnosti Svjesni smo da ćemo morati prilagoditi naš e, okvir rezultata, te isto tako naših podataka te isto tako globalnim indikatorima kojima moramo prilagoditi i zbog čega zapravo u cijelosti podupiramo cjelokupan ovaj proces. Hvala pa lijepa. Želim samo podsjetiti kolege da smo imali rezoluciju u Strasburgu o implementaciji dakle, ciljeva održivih razvoja a želim i citirati drugi članak da se dobrodošli. E, izvješće interagencije a, e, predstavlja značajan doprinos i dobar osnova za buduće, e, buduće rasprave, znači prihvaćanje i unutar parlamenta vaš rad, te se cijeni vaš rad kada mi kao parlament na neki način podupiremo e, da se dođe do ovakvog jednog zajedničkog e, cilja, opća uprava DEFKO, e, razvojna politika koja će se prilagoditi ovim e, održivim ciljevima, a isto tako i želimo da se prilagodi jedna šira osnovica Europske unije, gospođa Mogherini, gospodin Timmermans je potpredsjednici za vanjske odnose kao gospođa Mogherina, a za isto tako za unutarnje ciljeve održivog razvoja gospodin Timmermans i njegova zaduženja. Želimo na neki način dobiti taj paralel proces i na e, vanjskom i na unutarnjem planu. I gospodin Timmermans je rekao da će od 2030 e, odnosno agenda 2020. će se prilagoditi ciljevama 2030. godine i da će se uključiti sami ciljeva državog razvoja. Te se nadamo da ćemo isto tako dobiti jednu agendu od strane komisije, te isto tako uključiti ove važne statističke podatke. Mislim da moramo svakako ostati u kontaktu tu u idućih mjeseci, vidjeti što će se dogoditi u srpnju i isto tako postavljam pitanja, evo i želim da vi na neki način E, ne samo da odgovorite, e, pitanje ne samo da dobivate izvješća iz samih e, članica, da procijenite da li je netko bolji ili loši, da li možda ipak možete dati i kritičnu evaluaciju, da li je netko bolji, netko loši, dakle kada se podastiru ovi podaci iz članica. Možda bi bilo doista dobro na neki način da se i same uključene uključene pritisne i na neki način ih pozove da se uključuju ovi ciljevi. Drago mi je što mogu prvi odgovoriti i da evo mogu ova teška pitanja odgovoriti koje ste bili spomenuti. Mislim da e, gospođa Schlein i Winter pitanje koje je bilo postavljeno na kraju. Evo, redoslijedom kao što ste postavili. Što se tiče samog balansa između tehničkog i političke komponente, mi smo tehničari koji radimo u političkom okruženju. To je svijet u kojem živimo, tako i u našim državama, ali sigurno i na razini Europske unije, a isto tako i na razini Ujedinih naroda. E, mislim da je uspjeh e, bio proizašao iz kritičnog mandata koji smo dobili u samom začetku, a dogovor je bio od samog početka da, da je komisija, estetička komisija, zadatak zapravo da se svaki pojedinični cilj e, ne više i ne manje uključi. Tešimo imati dakle, ciljeve, indikatore ciljeve, a ne definirati samo indikatore koje bi definirali ciljevi. I to je nešto što je iz svih strana svijeta bilo e, prihvaćeno i na neki način se je e, omogućilo da ostanemo na tehničkoj razini, što znači, drugim riječima, da je izvješće i koje je Statička komisija prihvatila u ožujku dolaze kao svojevrstan tehnički paket koji se upravo na neki način osvrće na sve ove tehnička pitanja i koja sada prolazi kroz čitav sustav i sve razine sustava. To je jedan praktično polazište i mi smo htjeli čuti koliko će to biti uspješno time što smo ove ciljeve e, postavili kao ključne. To bi bilo odgovor na moje pitanje vezano o izbalansiranost političkih i tehničkih komponenti. Što se tiče e, desegregacije samih podataka, mislim da ćemo morati biti zaista čvrsti u samom fokusiranju svih ovih pitanja. Gospođa Petra Montero govori o zajednici Roma u jako velikom broju zajednica koje su pod, na neki način ugrožene, postoje na neki način različite razine registracije. Kako nikoga ne izostaviti ako netko pak nema dokaz o rođenju? Znači, to su administrativne mjere u samim članicama. Što se tiče E, populacijski e, e, osvrt. Ako pogledamo 2010. godine i dakle sve one statističke podatke koje su tada obuhvaćene, međutim Sirija je jako teško uopće u bilo kakvom prikupljanju bilo kakvih podataka no koji su to blokovi, izgradbeni blokovi, što je ono što je esencijalni element kao osnovica svega daleko veća uključenost e, je ta koja je potrebna, a isto tako na ovom sastanku na kojoj je nazočilo 700 ljudi i e, sve ono što smo od podataka dobili od civilnih društava bilo od velike pomoći. Biti otvoren, uključiti upravo i njih. E, vidimo da postoje i u civilnom društvima i njihovim organizacijama postoje podaci od kojih možemo svakako imati koristi. No koji je interes države i e, u svojoj prezentaciji ja sam pokušao pokazati da bolji podaci i za državu znače bolje donošenje odluka i kako upravo nastojanje u tome i da prosvjetljeno e, rukovodstvo, no vlada će moći donijeti bolje odabire. Naravno, neke stvari ne žele čuti Mislim da je to isto tako dobro odgovor na vaše pitanje, gospodine Metersi. Njegovo pitanje je izuzetno važno. Kao što je on kazao, velik broj država e, su na neki način izostavili, nisu dali nikakve podatke o ključnim podacima o siromaštvu. Prvo oružje, da tako kažemo, je transparentnosti. Imat ćemo globalnu razinu izvješćivanja i vidjet ćemo e, na neki način neusklađenosti i morat ćemo potražiti pitanja na koje je vrlo često teško dobiti odgovore a isto tako na razini UN-a da li učiniti neke dalje korake. U svakom slučaju pojam transparentnosti tu dolazi do punog zamaha. Kako osiguravamo sigurnost, odnosno točnost podataka i vjerodostojnost podataka. Postoje neki dobri e, iskustva iz Europi koje možemo izvesti. Naši statistički uredi, dakle svaka članica koja na neki način daje izvješće, mi smo e, proučavali i svi smo na neki način te podatke koje su objavljeni provjerili i to izuzetno složen, ali i vjerodostojan i učinkovit postupak. Naravno, ako ćemo e, vezano uz proračunske deficite, moramo dovesti do standardizacije u pojedinim državama. Dakle, neke stvari smo kroz europski projekt i naučili, koji je važan i na ovu globalnu razinu, prenijeti ga i dati naše najbolje iskustva. Opća skupština prije dvije godine je usvojila opće statističke, na neki način praktične kodove, te isto tako i pravilnik koji se tiče e, primjene samih podataka, ali koji se ne primjenjuje u čitavom svijetu na istoj razini. A isto tako i zadnje pitanje koje ste postavili predsjednice, a to je kritička procjena svega onoga što je učinjeno. Mislimo da ovaj proces e, svakako e, e, na visokoj političkoj razini u forumu u srpnju da se kroz na neki način isticanje svih onih dobrih primjera učiniti primjer svima onima što drugi trebaju učiniti kako bi bili na istoj razini. Hvala vam lijepo. E, pitanje o trgovini, je li to uključeno ili ne u učinku na Europu i partnerske zemlje. E, počela bih time da kažem da je prvi korak koji trebaju učiniti sve zemlje da ne gledaju ciljeve održive e, razvoja kao nešto drugo da je to nešto odvojeno od pitanja izbjeglica, trgovanskih sporazuma i tako dalje. Moramo reći da je sastanak na vrhu bio jedan od najparticipatornijih e, sastanaka. Većina država e, e, sudionica su se složile i poduprle ciljeve. Koherentnost toga će sastojati u tome da svi e, osiguramo e, sukladnost sa agendom ciljeva održivog razvoja. Morao se pokazati da je to relevantno, na primjer da izbjeglice ili trgovina, da je to kompatibilno. Pogledajte konferenciju o Siriji, tu se vodi razgovori o tome kako koristiti trgovinske sporazume za pospješivanje proces, procesa. Kako uključiti sve aktere, uključujući i poslovni svijet. To je prvo. To se treba uklopiti u to. To je jedan proces, a mi smo sada na njegovu početku. Moramo za 50 godina osigurati drugačiju situaciju. To je paradigma koja se razlikuje od prošle. Sve e, promjene će traj, trajati, ali se svi akteri moraju uključiti. E, odgovorit ću i na vaše pitanje predsjednice, to jest kako učiniti ljude odgovornima. Najbolja a, odgovornost je na nacionalnoj razini. E, mi ćemo uključiti socijalne aktere u zemljama uključujući i e, građane. Parlamenti će e, također biti uključeni, vidjet će se kako su se oni angažirali. Stalno ponavljamo, e, to nisu ciljevi ujedinih naroda. Šefovi država su se obezali da će sudjelovati. E, nisu ih izmislili tehničari oni su rezultat dugih e, pregovaranja e, država članica u kojima je civilno društvo i svi akteri su se uključili i u njihovom je interesu da se to i ostvari. Moramo, se, moramo poštivati onoga na što smo se obvezali. E, surađujemo i sa tiskom, sa medijima, to je i oni su odgovorni za to. Ja sam radila u Kolumbiji u prošlosti. E, to je igralo veliku ulogu u lokalnim i nacionalnim izborima. Mi smo e, političari su se morali obvezati na poštivanje obveza. Oni su morali pokazati što su učinili što su postigli? Dakle, mediji, civilno društvo i svi drugi akteri su bitni za uspjeh. U globalnim forumom ćemo također o tome razgovarati. I stoga su ti forumi važni. Moramo identificirati e, glavne aktere a, transparentnost uključuje i to da oni koji ne ispune svoje obveze budu, da se na njih ukaže prstom, da oni budu prokazani. E, I nadamo se da će to dovesti do rezultata. Europa, e, nadamo se, će pokazati ostatku svijeta da je to moguće a oni koji zaostaju će možda htjeti slijediti ove, da ih tako nazovemo, šampione, vođe. Um, pokazati kako je zaposlenost važna i tako dalje. Imamo važnu komponentu podršku politika – nećemo javno prokazivati, pokazat ćemo da tehnički surađujemo sa akterima kako bi se oni što više angažirali. Nešto ćemo i prokazati, nešto ćemo pohvaliti i nastojat ćemo u tome održati ravnotežu. Sve organizacije koje nam mogu pomoći pri tome, e, pri toj odgovornosti su dobrodošle. A, e, mi ćemo i također dati svoj doprinos ovdje u našem odboru kako bi Europska unija e, napravila ono što je obećala. E, hvala što ste danas došli na naš sastanak. Nadamo se da ćemo biti u kontakti. Moramo održavati pritisak. Ako mislimo da će se sve rutinski odvijati, to neće biti dobro. Sve vlade žele održivu budućnost za svoju zemlju. E, kad bi se držale toga, onda bi bile vrlo popularne i njihov bi rad dao dobre dividende. E, hvala što ste došli, bit ćemo u kontaktu. Thank you very Moram, evo, da zaplješćimo našim gostima. U redu, idemo dalje. Ovo je važna tema, vraćat ćemo se na nju. E, sada dolazimo do točke dnevnog broj osam. E, razmjena mišljenja e, između Europske unije i država članica Sadeka. Južnoafrička zajednica za razvoj sporazum između Europske unije i šest, člana ove e, zajednice za razvoj. Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibija, Svaziland i Južna Afrika. E, to je e, skupina različitih država po nacionalnom dohotku Naravno, ACP će ići u, na Bibiju za nekoliko tjedana pa će ih više angažirati na ovoj temi. Naš izvjestitelj za ovo nije ovdje danas, pa će ga zamijeniti Norbert Neuser. Hvala lijepa predsjednice. Dragi kolega, kao što je Linda upravo spomenula, u lipnju ćemo E, otići u Namibiju da razgovaramo uz druge teme i ovoj temi. E, u ime Petra e, Pereire spomenuo bih da 15. srpnja 2014. Evropska unija je sklopila sporazum o ekonomskom partnerstvu sa šest zemalja iz južnoafričke zajednice za razvoj. To je Botswana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Svaziland i Južna Afrika. E, potpis ovog sporazuma e, je, e, tu se radi samo o robi, to će, potpisat će se u lipnju. Nadamo se da će se to dogoditi E, ovo je e, grupa e, različit, zemalja različitog do, dohodka od najnerazvijenijih do zemalja srednjeg dohotka. Botswana, Mozambik i Svaziland će nam dati jedinstveni pristup tržištu, 100% bezcarinski pristup, bez kvota Eh, Južna Afrika je razvijenija zemlja sa već trgovinskih sporazumom sa Europskom unijom će dati relevantne odredbe za trgovinski razvoj i suradnju. Dati će eh, dodatni pristup tržištu. Eh, Sadek EPA je sporazum o trgovini i razvoju. Navešću neke elemente sporazuma. U prvom E, asimetrični pristup dozvoljava partnerima da da e, privuku najprivlačnije sektore industrije. E, održavat će prostor za politiku, za niz garancija kako bi zaštitili domaću industriju i kulturno tržište i kako bi osigurali sigurnost hrane eliminira se e, subvencija e, izvoza koju nisu e, podložni liberalizaciji, što znači da će SADEK, EPA partneri će nametnuti carine koje nisu liberalizirane pod EPA. E, e, pravila o podrijetlu su fleksibilna što olakšava izvozniku da koristi materijale iz drugih zemalja. E, izvozne carine se mogu primjenjivati u iznimnim slučajevima. Održivi je razvoj. Imamo jedno poglavlje o održivom razvoju. Stranke se moraju održati E, držati međunarodno priznatih standarda, moraju se držati okolišnih propisa. Sporazum predviđa i e, proceduru konzultaciju za održivi razvoj koji može uključivati i e, relevantna tijela i dionike. Civilno društvo je tu uključeno, ali u ograničenom razmjeru mi moramo potaći njihovo sudjelovanje u e, daljem procesu. Moramo također primijetiti da nažalost Sadek EPA ne sadržava e, klauzulu o ljudskim pravima. Samo se referira na sporazum i Kotenua. Zemlje mogu poduzeti prikladne mjere u ozbiljnim slučajevima kršenja ljudskih prava E, moramo paziti da EPA ne izgubi na važnosti kad e, istekne e, sporazum iz KOTENOA 2020. godine. Sadek EPA mora biti kombatibilan sa funkcioniranjem Južnoafričke carinske unije. Treba uskladiti izvozno-uvozni režim s tim sporazumom. To može biti e, step, e, korak za daljnju suradnju. E, moramo imati praćenje svih procesa, recimo poticanje tehnoloških procesa, propisi o poticanju trgovine među inim. Učinkovina E, implementacije je ključ za, za uspjeh ovog e, sporazuma. Biti će od ključne važnosti da osiguramo da ove strukture i mehanizmi zažive, moramo osigurati i transparentnost u funkcioniranju. Ova EPA mora e, biti praćen na učinkovit način, moramo biti partneri građanskog, civilnog društva to je e, apsolutno potrebno. E, moramo poticati sudjelovanje e, civilnog društva u procesu proveđenja i praćenja. Bila bi, bilo bi dobro da imamo stalna izvješća o napretku koji će se onda podastirati i parlamentu Europske unije kao i e, parlamentima e, e, afričkih zemalja koje su uključene kako bi došlo do smanjenja siromaštva. Pozivamo Europsku komisiju da dade adekvatna sredstva za provedbu ovog sporazuma. Kolika će biti financijska omotnica? to će o, biti odlučno za provedbu sporazuma. Što možemo očekivati od procesa praćenja, e, to je sudjelovanje e, civilnog društva i transparentnost. E, privremeni rezultati studije koje je provela APRI. E, pokazuju da će EPA imati pozitivan učinak, ali će taj učinak biti e, ograničen za e, tijek, za trgovinsku razmjenu i smanjenje siromaštva. Možete li nam dati neke komentare na to i kad će komisija objaviti analizu rezultata ovog sporazuma našem domu? Hvala lijepa u ime Petra na vaše hvala na pažnji. Radujemo se suradnji sa izvjestiteljem um, u Sijeni i svim kolegama koji žele sudjelovati u ovom procesu. Gospodin Bencoj e, želi im uzeti riječ. Gospodin Šinkver je izvjestitelj u Sijeni za EPP nažalost nije prisutan danas ovdje i ispričava se. Ja bih e, rekao nešto o njegovom stajalištu, o ovom izvještaju. Afrika e, je e, ogroman kontinent koji raste, svaki dan se osnivaju nove, nova poduzeća. EPA je i izniman e, mehanizam koji može zbližiti dva kontinenta. Ne samo u, na području humanitarnih aspekata, već i na području gospodarstva. E, kao OCD zemlje imaju sve veći pristup tržištima i uvoze sve više iz Evropske unije. Osim EPE, e, Evropska unija E, nikad nije pristala na ovakvu asimetriju u trgovinskim sporazumima, u sporazumima o slobodnoj trgovini. E, sporazum ima mnogo garancija i države članice e, mogu djelovati po tim garancijama ako uvoz počne vrlo brzo rasti i narušiti ravnotežu na tržištu imamo i neke odredbe e, u korist rasta i e, razvoja. E, oznake podrijetla su potpuno jasne, na primjer, za izvoz tekstila. Imamo i neke odredbe za razvoj, kao na primjer ukidanje subvencija za izvoz i klauzule za zaštitu evropske industrije. Eh, eh, te se eh, industrija se može diversificirati zahvaljujući ovom sporazumu kao i dodana vrijednost koja također može postati mnogostrukija. Strojevi, pesticidi i tako dalje koji moraju biti slobodno dostupni poduzetnicima carine će biti snižene što će biti korisno. Osim ovih gospodarskih aspekata, sporazum e, e, e, uključuje odredbe o održivom razvoju i humanitarnim standardima, naročito što se tiče standarda uvjeta rada i okoliša. Marija Hojbuk ima riječ. Hvala lijepa, predsjednice. E, izražavam svoju sumnju koju sam već nekoliko puta ovdje izrekla. Ne vidim automatizam u tome da ako e, e, stvaramo više trgovine, da radimo na smanjenju siromaštva i razvoju gospodarstva. Trgovinska politika Europske unije je i ovdje upitna i ovdje u ovoj EPI sa zemljama Sadeka e, e, sumnjamo da će doći do obostrane liberalizacije trgovine i da će doći do rasta e, gospodarstva u tim zemljama. Imamo u Kini primjer da je do tog gospodarskog razvoja došlo jako, jako sporo a i ako ovdje prerano liberaliziramo, onda tu postoji rizik da će Afrika upasti u nepravedne trgovinske strukture i da će se siromaštvo povećati. A što se tiče regionalne integracije, E, ne mislim da će ovo, ovaj sporazum dovesti do veće e, regionalne integracije. Ove su zemlje jako različite. E, u regionalnoj zajednici imamo 15 zemalja, a ovdje imamo, mi smo sklopili sporazum samo sa šest njih E, tu će doći i do komplikacija sa e, carinama. Mm, to je jedan e, rizik. A drugo, ove najmanje razvijene zemlje kao Lesoto i Mozambik, one nemaju koristi od ovog trgovinskog sporazuma, jer one imaju pristupa svemu osim oružju. Botswana i Namibija, one su razvijenije, njima sporazum daje vrlo dobre uvjete. E, tu imamo sukobe interesa unutar same e, regije. Ovaj e, sporazum ne daje šanse za diversifikaciju E, trgovina sa poljoprivrednim proizvodima i e, e, ribljim proizvodima će se povećati, ali za prerađene proizvode će situacija biti lošija. Dakle, dodana vrijednost će se dogoditi u Europi, a ne u ovim zemljama a te zemlje nužno trebaju e, dodanu vrijednost jer baziraju svoje blagostanje samo na sirovinama. E, liberalizacija trgovina ne dovodi do smanjenja siromaštva. To su pokazale 80. i 90. godine. E, kulturna baština i intelektualno vlasništvo e, e, te države sada rade na novim zakonima na tom području. E, transparentnost socijalnih uvjeta, okolišnih uvjeta, mislim da i tu postoje problemi. Ne, nećemo vidjeti kako će se propisi poštivati. Tu bismo trebali obvezne, pravno obvezne propise koje će se onda i provoditi. E, govorili smo i o industriji odjeće ovdje. To bi se ponavljalo i e, na drugim sektorima, ako to ostane na dobrovoljnoj bazi. E, carine, one e, njih zabranjuje svjetska trgovinska organizacija. Sporna tema e, su bile su neki instrumenti fleksibilnosti. To je jedno. Carinski prihodi u tim zemljama će sada izostati i to će dovesti do problema. Civilno društvo ono do sada nije dovoljno sudjelovalo, s tim se slažem. A i e, nacionalni parlamenti nisu dovoljno sudjelovali. I zadnja stvar, e, to je pitanje poreza. E, porezi se ne obrađuju dovoljno u ovom sporazumu Mnoge jugoafričke zemlje imaju vrlo jaki građevinski sektor i tu su porezi važni. Mislim da ovaj sporazum bi trebao sadržavati propise za e, stroge standarde kao na primjer country by country reporting. Evo toliko o našim kritičkim primjedbama. Thank you. Lola Hvala vama. Lola Sanchez, izvolite. Mi smatramo da ovaj dogovor eh, reproducira u biti neokolonijalnu logiku te na prvo mjesto stavlja prednosti koje stječu poduzeća iz eh, razvijenog svijeta spram zemalja razvoju. Mislim da civilno društvo nije konzultirano, savjetovano i to je osnovno stara praksa. Također smo zabrinuti glede e, potencijalnog utjecaja glede na e, odljev kapitala i ugrožavanje ljudskih prava. Prije mjesec dana na odboru INTA u ovom parlamentu predstavljeno je izvješće o e, trgovinskim sporazumima i e, ne, izbjegavanjem prijevar, poreznom prijevarom, a ovdje citiram liberalizaciju trgovine e, povećava opasnost od e, pranja novca i to bi moglo dati e, doprinijeti nelegalnom e, trgovinskom odnosu između zemalja Europske unije i trećih zemalja. Dakle, mislim da ovo ne zadovoljava na adekvatan način naše potrebe. U mom klubu zastupnika postoje velika zabrinutost slijeda situacije ljudskih prava zemljama u razvoju, te nemogućnosti ovakve vrste sporazuma da pruže zadovoljavajući odgovor ovakvim problemima. Što više, smatramo da ih to pojačava. Na primjer, um, okrupnjavanje zemljišta, odnosno otimanje zemljišta od multinacionalnog poduzeća je e, veliki problem, a ovaj sporazum ne može rješavati ove probleme koji se bavi ljudskim pravima. Dakle, moj klub zastupnika bit će protiv ovakvog sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Ovaj sporazum može biti instrument e, u svrhu razvoja ali ne bilo kakvog razvoja i ovdje se i dalje produbljuje neoliberalna logika jer uvijek imamo prednosti za poduzeća koja su u prvom planu, a u drugom planu je zaštita ljudskih prava, kao što sam već rekla. Also, Štovane kolegice i kolege, mislim da ovdje je više riječi o ideologiji u nekim izjavama nego što je to zaista sadržajno dopustivo, odnosno pitanja koja su ovim partnerskom e, sporazumom partnerstvu prije kratkog vremena smo bili na regionalnoj konferenciji koja je u okviru dakle, mješovite parlamentarne skupine EU, AKP u Južnoj Africi. tu naravno je bilo postavljeno pitanje ugovornih odnosna i južnih, e, južnoafričkih zemalja i Europske unije. Ja bih želio upozoriti na to da je dosadašnji ugovorni odnos koji se odigravao između karepskih država, afričkih država, ugovor iz Kotonua 2020. E, e, godine, a do sada su pregovore o daljnjem nastavku ovog sporazuma zapravo izuzetno skromni su sami početci, a i mnogi sumnjaju da će uopće doći do nastavka ugovora u okviru ili pod e, okriljem sporazuma iz Kotonua. Sada bi trebalo sporazumjeti se sa regijama unutar AKP, p-a, Afrika, Karibi i Pacifičke države, dakle ova gospodarski sporazumi koji bi trebao zapravo spojiti nekoliko ciljeva. S jedne strane sadržajno e, obuhvatiti sve ono što je u sporazumu o Kotonu obuhvaćeno, gospodarski odnosi, kulturni odnosi, a isto tako da se ovo podvede pod jedan čvrsti ugovorni odnos. Ovo se odvija sa zapadnim afričkim državama i istočnim e, afričkim državama, a sada imamo isto tako i e, južnoafričke države. Što se tiče ovih južnoafričkih e, zajednica imamo 15 država. Do sada smo imali šest koji su bili spremni da u sklopu sporazumu koji se ovdje navode uopće potpišu s nama ugovor ili da traže takvu ugovorani odnos. Postavlja se pitanje koliko je uopće uključeno civilno društvo. Mi smatramo da je to nedovoljno, međutim to je nešto što onda same države kao takve s kojima želimo ući ugovorne obveze, e, to je njihova odgovornost. E, naravno tu postoje i države poput Svazilanda koje zadnja apsolutistička monarhija na našem globusu i de facto ne postoji ni parlament, to su odluke kralja koji donosi sve odluke samostalno i bit će jako teško da se i sa time uopće pronađu bilo kakve parlamentarne strukture, a Svaziland spada u najsiromašnije države svijeta. Zbog toga moramo kročiti onim putevima koji su koji nam stoje na raspolaganju, a ne koje želimo. A i tu državu moramo uključiti onda u sve to. Velika tema je pitanje mm, energetskih resursa. Svaziland kao primjer. Sve ove države se tiču znači regionalne suradnje, zapravo gotovo da i nemaju nikakvih osnova. Sve te regionalne suradnje su vrlo površne u svom karakteru. Vrlo često je ta regionalna suradnja samo na u povojima svodi se na bilateralne sporazume, a uvijek bi bilo naravno bolje kada bismo imali jasniju regionalnu kooperaciju. Svazeland, e, predstavnik Svazilanda, što se tiče isporuke energije, imaju ugovor sa Južnom Afrikom koji teče do 2024. godine, a Južnoafrikanci nisu spremni e, da se ovaj ugovor vezan uz isporuku energije uopće produže. E, posljedica toga oni će graditi energane na e, ugljen zbog toga što imaju ugljen kao e, dakle sam izvor energije i možda bismo mi u Europskoj uniji mogli razmisliti o tome da se koriste obnovljivi izvori. On je odgovorio da je to preskupa tehnologija. Znači postoje niz tema koje moramo sa ovim partnerskim državama raspraviti, koje moramo dotaknuti a za to nam je pak e, potreban jedan ugovorni okvir. Jedino što u ovom trenutku vidim kako bi se na neki način ovih šest država uključilo na nekakav sporazum, a to su ovi ugovori o gospodarskoj suradnji koji inicira znači ovaj SADC i gdje SADC aktivno sudjeluje u tome. Ukoliko dođemo do pak negativne procjene, onda će jedina institucija koja pospješuje regionalnu suradnju i koordinira tu suradnju, izgubit će svoj autoritet. Možete li se zaustaviti? Prijevod sa engleskog je u drugom kanalu. Ja sam pogrešila kaže predsjednica. Nažalost, ja sam imala drugi kanal. Nastavite. Dakle, i time bi SADC izgubio na svojem autoritetu i tu u konačnici bi i suradnja između članica Europske unije i ovih država morala se svesti na bilateralne odnose što već postoji u nekim slučajevima. Međutim, opasnost koja se tu krije jest e, upravo ono što sam u prethodnom dijelu svog izlaganja naveo. Kada govorimo o Zambiji, i kada isto tako govorimo o Zambiji koja pripada ovoj zajednici južnoafričkih e, zemalja i koji nisu e, uključeni u gospodarski program, e, kod njih se zapravo njihove prirodne resursi naprosto pljačkaju, a predstavnik Zambije je kazao da se naprosto krči šuma potpuno ilegalno. A upravo ovakvim ugovorima bismo mi mogli koordinirano na neki način e, i uspješnije djelovati. To je tek početak, morali bismo svakako vidjeti e, kako ćemo i na koji način ćemo u konačnici dati svoj glas, e, čuti e, na neki način koje su to izmjene potrebne i sigurno će i u budućnosti biti nužno vršiti određene korake u tom smjeru, međutim ne smijemo to smatrati propalim, jer daleko u bilo kakvu utjecaj nećemo imati bilo kakvim drugim alternativnim putevima. Uh, hvala. Imamo puno pitanja za opću pravu Tred i Inko. Sad predam riječ na koja je tu u ime opće uprave za trgovinu. Najpša hvala. E, Preds ostavit ću Ireni pitanje financiranja, to je njena njen resor. No, ja ću pokriti nekoliko pitanja. Jako je bilo zanimljivo saslušati današnju raspravu u svakom slučaju. Pa prvo imamo nekoliko tehničkih aspekata na koje se moramo osvrnuti. Dakle, osvrnimo se na ono što je jako dobro zastupnik Noizer obradio. Dakle, ta tehnička asimetrija. Ja bih željela samo naglasiti da se ovdje radi o sporazumu koji sadrži šest e, zaštitnih mjera koje lako mogu biti pokrenute. To želim naglasiti, zaštitne mjere se mogu u svakom slučaju lako pokrenuti, ali ovdje ih imamo evo šest jer želimo riješiti moguće probleme i odnosno razlike između e, jako slabo razvijenih zemalja kao što je to spravo nekih drugih, tako da sve to može vrlo lako pokrenuti dovoljno da postoji neka prijetnja, dakle to nije vrsta prijetnje koje usvajaju, usvaja na primjer svjetska trgovinska organizacija. E, zatim e, pravila o podrijetlu, netko je spomenuo tekstilne proizvode i druge. Dakle, mi smo rekli da, mislim, mi smo e, oni koji rade na zaštiti, evo, konkretno uh, djevaka iz Lesota, dakle, tekstil je, i ne samo tekstil, ali je dodana vrijednost. Ovaj sporazum inzistira na dodane vrijednosti jer vidjet ćete da se govori o onome što najbolje mogu raditi jer dodana liberalizacija, ako možemo to tako reći, tamo onoga što su već ranije imali za svoje vlastne potrebe, iznosi samo 2%. Imajte to na umu. Dakle, tu imamo jako veliki prostak e, isključenosti jer poljoprivreda je jako osjetljiva pokrivala je 60, pokriveno 65 do 70% stanovništva koje živi od poljoprivrede. Pažljivo sam saslušala izjave koje se tiču ne samo tehničkih aspekata. Dakle, jedno, jedno od tih pitanja je, tiče se regionalnog aspekta, dakle, ova saku harmonizacija, usklađenost. Ja bih mogla reći da se tu radi o sporazumu koji bi se ticao prozelitizma u velikoj zemlji kao što je Južna Afrika, tako da bi bilo dobro da Europska unija inzistira ne samo na TDCA sporazumu. Dakle, tu imamo regije, odnosno zemlje Namibiju, Bucvanu, e, tu i Svaziland, koji je srednje nižeg nižih prihoda s 10.000 per eh, po zatim Lesot moramo na umu također. Dakle, jasno mi je što ste rekli, dakle mi ovo sve uzmemo na primamo na znanje, dakle da to treba dobro nadzirati. Ovaj sporazum je dobar utoliko mm, pod uvjetom da ga se provodi s teksta u dijelo. I apsolutno sam mm, primio na znanje to što ste rekli da i civilno društvo treba uključiti. Da, istina je da nije bilo toliko sudjelovalo u pregovorima. Mi, sa, mi smo učinili sve što smo mogli na svojoj razini, dakle u vidu radionica da ih pozovemo sudjelovanje. I želim reći da je važno da pravo građansko društvo sudjeluje u nadzoru, a tu će nam trebati pomoć Europskog parlamenta jer e, jako ograničen utjecaj pregovarača. Znate, to je sporazum u kojem su signali važni. Jasno da postoje neke teme koje bismo mogli rješavati u, budućnosti, u budućnosti. No, to je, na primjer, pitanje oporezivanja, no to je dosta ograničeno trenutno jer mi se želimo biti usredotočeni na stup koji se tiče razvoja. Tu nema IPR-a, nema Mm, tržišnog natjecanja i ovaj protokol je potpisan sa Južnom Afrikom. Kada govorimo o tim signalima, jako je važno dakle, da se slaž, složimo e, glede signala koji ćemo poslati toj regiji i zemljama. To je jako važno, dakle činjenica da je Europa napravila iskorak i da kaže da da, mi želimo sklopiti sporazum s vama, to je nešto što bi moglo biti od velikog značaja, jer te zemlje doista se trude, slažem se da trgovina nije instrument koji rješava sve probleme, ali evo kada ljudi izlaze iz mislim dolaze u trgovinske, žele potpisati trgovinski sporazum koji je orijentiran ka razvoju. Dakle, bilo bi dobro da ih se ne razočara i razgovori koje ćete imati u Namibiji i vidjet ćete e, do koje mjere su ti ljudi ponosni na te sporazume. Ja vam mogu reći da su oni zaključeni nakon dugog razdoblja tu nisu uključene sve stvari o kojima se mašta, ali neke stvari koje su im, do kojim je jako stalo jesu. Ja vam mogu davati sve brojke, ali e, evo u Južnoj Africi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 E, Ovo svega. Ako mi dopuštate predsjedavajuća, predajem riječ sad Ireni. Dobar dan, najviše hvala. E, uvijek je jako zahtjevan govoriti, nastupati nakon Sandre koja je iznimno uvjerljiva osoba, no nastojat ću obratiti par pitanja. Dakle, razvoj je doista ključna komponenta ovih sporazuma, partnerskih sporazuma i tu postoji jedno poglavlje u suradnji za razvoj gdje obje strane se obvezuju na suradnju i podršku čitom nizu sektora koji su dosta važni kao što se može vidjeti iz porazuma Europska komisija, odnosno Europska unija obvezala se podržati zemlje koje su s određenim izazovima u provedbi ovih IPA sporazuma i to će biti napravljeno po našim eh, pravilnicima eh, u skladu sa postupcima koji su usvojeni i s proračunom. Imamo obvezu ispoštovati ova pravila. Još jedna stvar koja je jako važna jeste da naša da moramo podržati reforme u ovim zemljama, reforme koje te zemlje nastoje usvojiti kako bi proveli EPA sporazumi i već smo počeli u izaslanstvima u različitim tim zemljama razgovarati, pregovarati sa pojedinačnim zemljama, vidjeti kako se može napredovati po tom pitanju. Ono što je važno za ovu provedbu jeste definicija pomoći za razvoj koju je OECD. Uvjeren sam da znate što je to. Dakle, to je tehnička pomoć za trgovinsku politiku i uređivanje politike. Trgovinske infrastrukture, trgovinske infrastrukture, e, prilagodbe trgovinskoj politici i svi mogući vidovi razvojne strategije. Dakle, to je temelj na kojem razgovaramo i pregovaramo sa vladama kako bismo proveli ovaj sporazum. Za... Ovdje imamo privilegovane protokole za svaku od ovih zemalja kojim se rješava čitav niz, kojim je obuhvaćen čitav niz sektora, ključnih sektora, dakle to je poljoprivreda, podrška poljoprivredi, infrastrukture, norme i tako dalje. A tu imamo i čitav rad koji se bavi, dakle, čitav plan za provedbu EPA sporazuma i to se radi o analizi konkretnih potreban državnoj razini koji mogu nastati provedbom ove, ovog sporazuma. Dakle, radi se na anticipiranju tih problema i pružanju odgovarajućih mjera za rješavanje tih problema. Ovo imamo za Istočnu Afriku, Južnu Afriku, Indijski od, područje Indijskog oceana, e, odgovarajući strategiju. U biti imamo programe koji su već u tijeku i koji to su programi na primjer u kojima svaka zemlja može u okviru kojeg svaka zemlja može predložiti agendu za trgovinsku trgovinski razvoj i da kažu za što smo im i potrebni i koji su to E, za koje programe, regionalne programe mogu biti financirani. Evo sada radimo na jednom e, prijedlogu za Namibiju, da ću vam konkretnu neku informaciju koja se bavi evo izgubila sam papir, zagubila sam ga dakle, taj program se bavi razvojem industrije u Lezotu radimo na razvoju institucija koje mogu pomoći pokretanju poslovnih inicijativa i tu su brojni slični razvoj. sada ću zaključiti i onda sam spreman odgovoriti na pitanja. Dakle, mi također podržavamo i SADE kao regionalnu organizaciju u okviru, na primjer, provedbe trgovinskog protokola sa Sadekom iz regiju je izdvojeno 90 milijuna eura, ali tu je isto tako i 600 milijuna eura za blending i istočnu južnu Afriku. U biti to nešto, dakle to je Dakle, raspolažemo zadovoljećim sredstvima No najveći izazov za nas je kako doći do odgovarajućih sektora i sadeka i Europe i da, do Europe i da se vidi kako izvući koriste za ovih sporazuma na najbolji mogući način. Što se tiče civilnog društva, evo mogu reći da u pripremi svih programa imamo organiziran sustav suradnje sa privatnim i javnim sektorom i civilnim organizacijama, a time se bavi naša delegacija, prvenstvo naša delegacija u e, dotičnoj državi. Hvala. Thank you very much. Norbert. Hvala lijepo, Norbert. Onda ako se želiš vratiti na nešto što se čuo, hvala lijepa. Ja bih e, sa svoje strane dao nekoliko napomena vezano za ovu raspravu. Zahvaliti se komisiji na njihovom doprinosu jasnoj poziciji koju su zauzeli, a isto tako i kako je komisija naglasila pojedine točke. Da, možda smo na neki način premalo uključili civilno društvo, možda smo e, premalo pazili na zaštitu ljudskih prava. Biće teško sa ovim trgovinskim sporazima e, suzbiti siromaštvo. To je moguće. Međutim, to su i izazovi, to su mogućnosti koje u prošlosti smo premalo koristili, primjerice e, u sporazumu iz Kotonua, gdje smo na neki način premalo tematizirali temu zaštitu ljudskih prava. Sve kasnije kroz implementaciju i monitoring možemo iskoristiti i ako se sada promišlja na način da uđemo u neokolonijalne strukture, onda moram postaviti pitanje kako ćemo se uopće ponašati tim državama sa demokratskim državama, sa onima koje nisu demokratske države, ali koje su došle do određenog procesa donošenja odluka, a mi kao Evropljani se postavljamo ono što ste vi ispregovarali između naših pregovarača i vas tamo premalo je da ste učinili premalo i premalo ste uključili nevladine organizacije i premali naglasak se stavili na ljudska prava. To su teška pitanja koja si moramo postaviti i mislim da uistinu pored svih e, onih crvenih linija koje povlačimo u slučaju trgovinskih sporazuma. Jedan primjer samo TTIP. Moramo razmisliti s kime ćemo uopće još pregovarati o trgovini. Moramo postaviti zelene e, linije tamo gdje e, trgovina gdje nam pomaže i nama koja je pozitivna i inače će tržišta e, biti još otvorenija za Indiju, za Brazil, Kinu i Sjedine američke države. To su pitanja koja moramo svakako uključiti, koja se moramo postaviti to će biti uistinu zanimljivi e, razgovor između Petra i izvestiteljima u Sjeni. Međutim, s obzirom da je ovo izemplarni slučaj, moramo intenzivno pratiti sve povezano s ovom temom i u okviru našeg odbora. Hvala lijepa. Mi ćemo raspraviti na našem sljedećem e, sastanku odbora u lipnju i nacrt izvješća e, koje će nam predočiti svoje izvješće. Hvala komisiji. Onda, e, kolega, imamo problem. E, točka 9, što se tiče proračuna, mandat za trijalog, mi smo očekivali da će izvjestitelj za e, gospodin Gajer da će biti nazočan. Međutim, on je zapeo u odboru Envi i neće biti moguće mu priključiti nam se danas. Naš izvjestitelj također nije nazočan. Maradeo sam zmola da ga zamijeni. E, e, gospođa Radel će isto tako zamoliti da ćemo morati odgoditi to za sjednicu u lipnju, jer bez gospodina Gajera ne možemo raspraviti i ne možemo čekati još četrdeset 45 minuta kada bi on mogao doći. I bojim se da ćemo morati e, odgoditi do lipnja točku 9 a sljedeća točka je već odgođena, odnosno otkazana, Somalija nećemo početi ti, to znači da završavamo danas jako rano, sutra se vidimo u 9 sati, sutra ujutro dakle. Evo, sutra ujutro u 9 sati na glasovanju. Hvala pravoditeljima i svi će malo ranije doći svojim kućama nego što je to bilo planirano.